temeljem ovih principa koje smo iznijeli u izvještaju i koji se nadam da će ovaj parlament poduprijeti sutra na glasovanju. Zahvaljujem. Hvala kolegice Mekati. Ovime smo završili raspravu. Glasovanje sutra u 11.30 i sada dolazimo e, na e, predlog drugo čitanje. E, suzbijanje prevara Olaf e, ured e, i prvo riječ ima četiri minute izvjestiteljica gospođa Gresle. Brže ste nego što sam mislila, eto. Povjereniče predsjedniče, e, dragi kolege i kolegice, e, govorimo o jednoj e, teškoj fazi Olafa, znači gdje se radi o uredbi koja se predlaže, a i zbog mnogih problema, zbog nadzor, nadzorom i zbog primjedaba nadzornog odbora. Želili bismo riješiti ove probleme, znači što nam sve uzrokuje probleme. Zapravo Olaf od samog početka nije u najbolji način bio prilagođen e, pravnim sustavima zemalja članica što je uzrokovalo mnoge probleme koje do sada nisu uspjeli e, riješiti reformom. E, dosadašnja uredba o Olafu sve prebacuje na glavnog direktora, a glavni direktor, kao što je to sada predviđeno u uredbi, je svemoćan i sve i to tako od 90. i tako i sada. Znači u ovom e, mučnom procesu smo mi u pa, parlamentu 2008. E, pokušali uvesti neke demokratske strukture e, koje tada podupravo i generalni direktor i generalni direktor također bi ih i trebao štititi. U, unesili smo, unijeli smo sve prijedloge svih zainteresiranih strana u prijedlog i zapravo Olaf je do sada nažalost svojim metodama stvarao i žrtve nažalost i e, ne smije se to nastaviti. E, prijedlozi reforme iz 2008. koje priložio parlament e, temelje se na pokušajima ovog sustava checks and balances i također dobit ćemo novog generalnog direktora koji e, će e, koji nije podupro u trilogu ove e, nove predloge, nove amandmane. Znači u međuvremenu sada imamo jednu strukturu koja je više nego ikad E, oslanja se na jednu jedinu osobu i ta osoba istovremeno također e, i nadzornom odboru otežava život i u mojem izvještaju e, i kao poznavateljica tog ureda predložila sam neke amandmane za drugo čitanje i promislite dobro jer ovo su doista važni prijedlozi. Htjela bih ovdje još napomenuti da to nisu amandmani koji su se odnose na jednu osobu, ali e, nego upućuju na strukturne e, greške u ustroju ureda i da e, je do sada su svi napori više povećali tu, te probleme nego ih riješili. Znači sada imamo jednu priliku i mogli bismo do kraja godine to riješiti. Do sada smo imali 11 triloga pri kojima E, sam u deset e, bila ostala sama u deset od jedanaest. Zapravo nitko za to nije imao interesa da mi pomogne. Čak i kad sam vas molila i druge molila da mi pomognu, niko mi nije pomogao. I mislim e, da su ovi amandmani u interesu vijeća i zbog toga neću ulaziti sad dalje u to i nadam se da, da su ovo sve racionalni ljudi, pametni ljudi koji E, mislim i nakon tri mjeseca odugovlačena da ćemo ipak sada to e, na kraju e, usvojiti. Mislim ne radi se o tome da su prijedlozi protiv generalnog direktora nego da postoje strukturni problemi koje treba riješiti i koje ovaj tekst pokušava riješiti barem ovo jedno pitanje pravnih metoda i pristup nadzornog odbora zatvorenim postupcima i E, također e, revizija, e, na to cilja revizija teksta. Zahvaljujem. Hvala kolegice Gresle i sada riječ e, povjerenik Šemeta. Thank you, Mr. President, honorable members. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Govorimo danas o ovom tekstu koji je rezultat pregovora sa vijećem koji su trajali sveukupno već sedam godina i svaka riječ ovog kompromisnog teksta je rezultat vrlo pomnih razgovora eh, između triju institucija tijekom trijaloga u 2012. godini. Komisija ne smatra da je završni tekst savršen, ali smatra da je riječ o dobrom rezultatu koji smo postigli na temelju intenzivnih pregovora sviju strana. Ne zaboravimo da ćemo ovakvim eh, tekstom dovesti do poboljšanja rada OLA. MUP-a, e, prije svega da ćemo im omogućiti bolje istrage prema novim propisima, oni bi mogli iskoristiti bolje postupovne podredbe i postupovna prava, a jednako tako mogli bi raditi učinkovitije na zaštiti sredstava Europske unije. To je dakako iznimno važno za porezne obveznike diljem Europe. Po mišljenju komisije, E, doista je nužno da se ovaj tekst u ovom u obliku usvoji. To ne znači da nismo svjesni različitih zabrinutosti koje su mnogi od vas izrazili tijekom proteklih mjeseci. Svjesni smo da postoji mogućnost da se ide i dalje s reformom Olafa i dalje od ovoga što smo sada predložili, ali smatramo da je najmudrije napraviti to u dva koraka. U prvom koraku moramo osigurati ono što smo do sad već ostvarili u pregovorima s vijećem, moramo donijeti ovako revidiranu uredbu o Olafu bez ikakvih amandmana što će nam omogućiti da ona stupi na snagu već sljedećega mjeseca i da dođe do brzoga napretka. Kao drugi korak potom moramo pogledati mogućnost da dodatno poboljšamo zakonodavni okvir za Olaf. Komisija u ovom trenutku ima na umu osobito dva elementa e, koje su, koje su oba nadahnuta našim prijedlogom o Europskom e, uredu tužitelja. Kao prvo, e, kada je riječ o kontroli ljudskih prava, predložili bismo tu funkciju koja bi omogućila da se u pojedinačnim Olafovim istragama posebice pazi na zaštitu ljudskih prava. A drugo, Drugi element odnosi se na e, zapljenu dokumenata, odnosno upletanja u rad pojedinih institucija e, bilo bi potrebno da postoji ovlaštenje za takve mjere, pa stoga smatramo da bi i od Olafa, kao što će to biti i od ureda tužitelja, e, trebalo tražiti da ih obvezuju određeni postupovni uvjeti. Zatim smatramo da nadzorni e, odbor koji ima važnu ulogu e, nije e, odbor i nije tijelo koje može na sebe preuzeti ove funkcije koje sam upravo e, naveo jer oni ne mogu pratiti način na koji se radi svaka pojedina istraga u Olafu. Taj odbor nije tako sastavljen, a nije niti podložan zakonskoj odgovornosti koji bi omogućila da provode upravo tu ulogu. Vjerujem da je potrebno da suradnja Olafa i nadzornog odbora se temelji na vrlo jasnim e, odredbama, na vrlo jasnoj, vrlo jasnoj organizaciji. Naš zajednički cilj trebao bi biti da osiguramo da Olaf radi učinkovito, da štiti financijske interese Europske unije unutar e, zakonodavnog okvira koji mu je zakonodavac odredio. E, inače treba razmisliti o drugim alternativama. Komisija je spremna da nastavi na rad na ovoj temi zajedno sa Europskim parlamentom i da to nastavi biti jedna od prioritetnih tema e, poboljšanja koja smo ostvarili u proteklih nekoliko godina u, poboljš, u zakonodavnom okviru kojim, e, koji upravlja Olafom e, sada treba pretočiti u, u konkretni eh, tekst, odnosno u konkretnu odluku bez ikakvog daljnjeg odlaganja. Stoga se nadam da ćete tekst koji su tri institucije usuglasile i odobriti. Hvala, eh, povjerenče Šemeta, a sada eh, klubovi zastupnika, kolega Dojče.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 Naime, nakon što je malteški povjerenik e, otišao i nakon e, svih postupovnih e, problema, mislim da se tu sada radi o novcu za OLAF. Naime, sada se je došlo do toga da generalni direktor Olafa E, je počinio znatne e, nepravilnosti e, koje bi u slučaju bilo kojeg drugog voditelja takvog ureda neke zemlje članice koje bi mogao počiniti ali bi zbog toga morao se odreći svog svog svog položaja to je točka 1 a drugo, ne slažem se s prethodnim govornikom, e, zapravo e, e, ne možemo, kako, kažemo, kako se kaže na mađarskom, preskočiti ponoru dva koraka, jer ćete završiti na dnu ponora, poštovani predsjedniče, zapravo e, informiran sam da je gospođa Makovaj nije ovdje prisutna, imam stoga tri minute, možete li to potvrditi? Kolege iz EPP-a su mi to rekli e, kao informaciju. Hvala, dakle, mogu nastaviti. Znači, provedba e, reforme Olafa ne može se također provesti u dva koraka. Stoga e, u velikoj mjeri podupirem izvještaj gospođe Gresle i amandmane koji su predloženi i zapravo, dame i gospodo, radi se o sljedećem. Kada sutra na plenarnoj sjednici ili ako dademo odgovor koji neće dati novi impuls e, za ovu reformu, onda E, ćemo se naći u jednoj e, u situaciji gdje ova institucija koja od svojeg utemeljenja do danas i koja je svojim e, aktivnostima mnogo doprinjela transparentnosti Europske unije a ako mi dakle sutra ne možemo dati nove impulse u pravom smjeru Olaf neće biti dio rješenja nego dio problema E, i nadam se eto da ćemo stoga prihvatiti ove predloge sutra. E, hvala kolega Dojč. E, kolega Gajer, dvije minute. Dragi kolegice i kolege, znači ako sutra moramo odlučiti hoćemo li dakle glasovati za amandmane i reformu Olafa, jesmo li nismo, a ja svakako jesam to su ključni termini ovdje su e, definirani, znači pristup podacima od strane olaf bolje pravna zaštita e, osumnjičenih e, i također ovlasti nadzornog odbora i također o, o, točno definiranje zadataka generalnog direktora kao i provjera legalnosti kao i Uh, uspostavljanje okvira za istrage koje provodi OLAH. I zato zahvaljujem izvjestiteljici Gresle i uh, izvjestitelju u Sijeni uh, jer tu su sada podneseni predlozi na amandmane. Ja ne kažem da, oni, da su to krivi amandmani. Naravno, neki od tih amandmana dolaze iz naše kluba, ali svejedno ne smijemo zatvoriti e, oči pred e, sljedećim. E, komisija će na kraju odlučiti ne produžiti ovaj postupak. Irsko predsjedanje mi na kraju reklo da ipak možda nema za to interesa. I od drugog imam u jednom pismu od listopada e, kaže se da se da e, ovakav jedan korak e, može ugroziti sve napretke koji su postignuti. Naime, naša, naš klub zastupnika mora odbiti ove predloge ne zato što nisu dobri predlozi nego zato što nas to tjera, tjeraju rizici. E, kolega Mulder, jedna minuta. Dat, ook in het licht van de laatste opmerkingen van Jens Geijer, dat de Raad vanavond eh, niet... Ah, hvala vam lijepa. U odnosu na komentar gospodina Kajra moram reći da budući da vijeće ovdje nije nazočno, ja bih čestitao gospođi Gresle na e, sjajnoj marljivosti e, i predanosti s kojom je sastavila ovo izvješće a kako svjesni smo i onoga što se događalo s gospodinom Dalijem i naravno zato je trebalo predložiti neke amandmane. Mislim da ti amandmani nisu loši, ali problem se postavlja što će se dogoditi ako prihvatimo te amandmane, hoće li onda trebati ponovno e, sa vijećem o tome pregovarati. Možda bi nam povjerenik o tome nešto trebao reći. Jedan od jasnih problema je pitanje nadzora i rada samoga Olafa. Ja bih volio znati bi li bilo korisno da možda imamo neki odbor od tri ili četiri mudraca koji bi izradili neko mišljenje o nadzornom odboru i Olafu. Kolega Štat, jedno pol minuta. voorzitter. we hebben morgen twee keuzes. Hvala vam lijepa. Sutra imamo dvije mogućnosti. Možemo prihvatiti izvješće gospođe Gresle, odnosno možemo prihvatiti e, amandmane koji su predloženi ili ih odbiti. Što su ti amandmani? Ti amandmani su pokušali izvući pouke iz nečega što se dogodilo nakon što je postignut sporazum sa vijećem. Dakle, trebamo izvući pouke iz onoga što se događalo s nadzornim odborom i sa prilogom broj 3. To je važno. E, ne možemo zanemariti stvarnost, moramo uzeti u obzir stvarnost. Došlo je do golemog sukoba između vodstva Olafa i nadzornog odbora i e, to postavlja, dovodi u pitanje cijeli postupak, legalnost istraga, legalnost rada sa svjedocima i sa optuženicima. Imamo dvije mogućnosti, možemo prihvatiti amandmane i onda imamo snažan položaj u odnosu na vijeće, možemo pregovarati, doći ponovno do postupka mirenja i iznjedriti e, zakonodavni propis koji se temelji na stvarnosti, na praksi ili s druge strane možemo izabrati to ne učiniti, a to bi značilo da smo jednostavno e, kukavice, e, da smo savili rep među noge. Ja vas jednostavno molim prihvatite amandmane gospođe Kresler i naše, jer tako ćemo pokazati da ovaj parlament ima zube. Hvala kolega Štas. Kolega Černecki, jedna minuta. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo. E, gospodin Štas je rekao sve što sam ja želio reći. Olaf je nužan i nužno je da ga se bolje nadzire i tako dalje i tako dalje. Ali recimo sada nešto konkretno. Postoje ovdje neki amandmani koji bi se mogli gledati kao instrumenti kojima se želi postići da Olaf bude bolji, da bude učinkovitiji, ali jednako tako i da e, ga bude lakše nadzirati. Po mom mišljenju e, važno je da nadzorni odbor krene u odgovarajućem smjeru. Želimo da on provodi odgovarajući nadzor nad aktivnostima Olafa. Ako se ovi amandmani e, prihvate, mi ćemo ih poduprijeti. Nadam se da će ih poduprijeti i parlament. Hvala. Hvala. Riječ ima kolega De Jong. Jednu minutu. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Ja se slažem sa onim što je gospođa Gresle rekla. E, Nas Situacija sa Olafom je doista ozbiljna. Moramo e, riješiti ono što se događa sa nadzornim odborom. Izneseni su neki prijedlozi na tu temu i moramo se pobrinuti da se stanje popravi. Kao drugo, u Olafu je došlo do nekih slučajeva koji, iz kojih nisu iznjedreni nikakvi e, pravosudni predmeti, pa to onda dovodi u pitanje rad samog Olafa. Mislim da je važno provesti neovisnu e, vanjsku reviziju. E, o tome sam govorio i jučer E, komisija ne želi da ju se dovede u tu situaciju, to je barem moj dojam. I ako budemo malo kasnili, mislim da to možda nije katastrofa, nego može biti prilik. Kolega Hartung? Gospodine predsjedniče, gospođa Gressler razmatra OLAF, odnosno promatra ga kod povećalom i to je dobro. E, ali e, šteta je što Olaf ne radi svoj posao jer oni se moraju boriti protiv prijevara. ako se ne bore protiv prijevara to je problem koji moramo shvatiti ozbiljno. Na temelju iskustva znam za jedan slučaj prijevare u jednoj dalekoj zemlji i nije se ništa dogodilo nakon informacije koju je Olaf imao, a to je samo po sebi ozbiljno. Dakle, nije uslijedilo nikakvo postupanje. Nadam se da će se to stanje ispraviti. Ne bismo trebali govoriti o boljem Olafu, o različitom načinu rada, već moramo jednostavno ukinuti taj cirkus. E, golema količina novca se pumpa u tu instituciju koja ne radi svoj posao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 E, revidirana uredba koja se odnosi na OLAF kao svrhu ima da OLAF postane učinkovitiji u borbi protiv prijevara, no nažalost e, i upravo to je i ironično e, da je OLAF i sam zapao u te probleme i da nije proveo istrogu recimo u slučaju gospodina Delija i jednako e, tako imamo problem sa onime kako je gospodin Kessler vodio istragu, je li to bilo amaterski ili profesionalno obavljeno. No, u svakom slučaju sve to ukazuje da su reforme nužne i važno je da se Olaf označio, s tim, osnažio, s time moramo biti e, zadovoljni, bolje se štite zviždači, bolje se razmjenjuju informacije između Olafa, država članica, Olafa i parlamenta i na kraju da je došlo i do jačanja uloge nadzornog odbora. Hvala. Hvala. E, riječ ima kolega Balčitis, dvije minute. Prvenik je Gospodine predsjedniče, povjereniče, prije svega zahvalio bih gospođi Ingeborg Gresle na njezinom golemom radu i na naporu koju je uložila da dođe do jačanja Olafa. Olaf je tijelo koje je ključno za zaštitu proračuna Europske unije i borbu protiv prijevara. Čitav niz slučajeva prijevara e, koje su Uh, utvrdili, uh, a, broj također i raste, no postoji potreba da se Olaf pojača, da postane učinkovitiji, da se osigura neovisnost u njegovu istražiteljskom radu. Danas se mi ovdje usredotočavamo na neslaganja između Olafa i nadzornog odbora i njihove nemogućnosti da razdijele međusobne ovlasti umjesto da se bavimo radom samog Olafa što je i ovom uredbom koja je rezultat sedmogodišnjeg napornog rada kao što je povjerenik to rekao. Mislim da međuinstitucionalni argumenti, odnosno svađe ne bi smjele zaustaviti taj rad. Cilj reforme je da se pojača suradnja između Olafa i nacionalnih nadležnih tijela da, a ovaj e, kompromisni tekst koji su usuglasili vijeće i parlament možda nije idealan ni za jednu stranu, ali nova pravila će povećati učinkovitost istraga Olafa. Savršene reforme ne postoje, ali reforma Olafa svakako će biti prvi korak prema poboljšanju njegovih aktivnosti i osiguranju e, njegove neovisnosti. Kao izvjestitelj u sjeni ja pred predlažem da se ovaj tekst prihvati kao takav bez amandmana. Hvala. Hvala kolege Balčitisu. Pitanje kolegi Štasu. Kolegi Štas. Izvolite. Kolega Balsitis. Gospodine Balcitis, vi ste moj dragi kolega, ali ja ne razumijem stav vaše kluba zastupnika o ovom pitanju. Imamo određeni postupak za donošenje zakonskih propisa i to ide u tri koraka. E, ovo je drugo čitanje, nakon toga možemo ići na mirenje. To se dogodilo već bezbroj puta, ja sam kroz to prošao bezbroj puta i to je onda nešto što možemo finalizirati realizirati u roku od tri mjeseca ako prihvatimo ovo što sada imamo u ovom trenutku imat ćemo e, zakonodavni propis e, govornik je prekinut Hvala vam gospodine Stas, e, oprostite moram biti vrlo strog jer nam ponestaje vremena. Hvala vam lijepo štovani kolega, da satima smo govorili o tome. Povjerenik je objasnio vrlo jasno taj postupak. Možda nemamo na raspolaganju tri mjeseca. Ova reforma možda će se e, odgoditi na dvije, tri ili četiri godine ako ne uspijemo sada postići suglasnost. To je informacija koju ja imam i zato sam ja ovdje spomenuo e, stav gospodina Gajera, našeg koordinatora. Nama je komisija obećala da odmah nakon što se odobri ovaj sporazum ćemo prijeći na drugi krug pregovora. Jedna minuta, kolega Tojer. Kao i u Šekspirovoj drami, prijatelji Rimljani, slušajte me. Dakle, dragi kolege i kolegice, sada se radi o pitanju hoćemo li sada Olaf E, imati sa nadzornim odborom koji funkcionira ili ne. Prije godinu dana još bih se slagao sa izvjestiteljicom, šest godina su vijeće i parlament trebali da postignu kompromis, ali u prošli, prošli, proteklih šest mjeseci su institucije e, E, zapravo e, izložile e, nadzorni odbor jednom, jednoj predstavi, a ja se zapravo Olaf ne mogu predstaviti bez funkcionirajućeg nadzornog odbora i upravo zato E, postali su, postojali su neki e, pokušaj e, da se razgovara sa povjerenicima. I sad postavljam pitanju, pitanje jeste li spremni poduprijeti neovisnost nadzornog odbora ja si reformu Olafa bez jačanja nadzornog odbora ne mogu predstaviti. Eto. Hvala. E, gospodine Torere, na e, citatu iz Šekspira je mogli bismo još dodati, iako je to ludost, ima tu i neke metode u tome, kolega Andreasen, kolegica Andreasen. Zahvaljujem. Ukoliko je bilo kome potreban dokaz koliko su zapravo neučinkovite europske institucije, tada ovih 7 godina koliko je bilo potrebno za finalizirati reviziju regulatornog okvira za OLAF je sasvim dovoljan dokaz. Čini se da čak i nakon što smo došli do sporazuma između institucija, da još uvijek postoji potreba za daljnjim izmjenama. No najvažnije pitanje pred nama danas je neovisnost Olafa. kroz ovaj okvir to zapravo ne uspijevamo dobiti. Ured protiv prijevara zapravo ima glavni cilj izbjegavanje prijevara korupcije koje utječu na europske fondove. Iz tog razloga, prema samoj definiciji, ured bi trebao biti neovisan od institucija koje se bave ovim fondovima. Dakle, Europskom komisijom, ali isto tako i Europskim parlamentom i Europskim vijećem. Olaf bi trebao podnositi izvještaje izravno, bez ikakvih europskih posrednika, europskim građanima koji financiraju taj proračun, a regulativa koja se njega tiče ne smije biti podložna nikakvim političkim govnice prekinuta. Zahvaljujem vam, dolazimo do spontanog javljanja za riječ i na popisu mi je samo gospodin Simka. Volio bih ukazati na jedno važno pitanje koje do sad nije bilo spomenuto u našoj raspravi. Aktivnosti Olafa od sve su većeg interesa za građane Europe. To će zanimanje nastaviti rasti tijekom 2014. godine, godine izbora za Europski parlament. I zbog toga smatram da informativna kampanja o Olafu je nešto što je također vrlo važno i trebali bismo uspostaviti jedinstvene standarde o tome koje informacije i na koji način će se te informacije širiti u javnosti. Jer čini se da nismo svjesni postojećih pravila. I informacije se pružaju sa zakašnjenjem tek nakon što ih se objavi i u medijima, a što je prekasno. Hvala kolega Semke. E, time smo završili spontane javljanje za riječ. E, vraćam riječ povjereniku i komisiji. Zahvaljujem predsjedatelji, poštovani zastupnici. Jasno je da kako u ovom domu, tako i komisiji postoje zajednički cilj koji se tiče reforme OLAF-a. S ciljem poboljšanja pravnog okvira Olafa i uspostavljanjem poštivanja temeljnih prava e, želimo provesti učinkovitije funkcioniranje ureda i bolje praćenje od strane nacionalnih tijela vlasti i naravno odgovarajuće nadzor njihovog nadzornog odbora. Dakle, odbor za gospodina Tojera je da, ja sam za snažan nadzorni odbor, međutim, kao što je već bilo rečeno u mom uvodu, uvjeren sam da bi pristup u dva koraka bio bolji i čak nužni u ovom dosjeu. Kao prvi korak moramo dobiti značajno poboljšanje pravnog okvira za funkcioniranje Olafa, što smo do sada postigli u pregovorima sa vijećem i isto tako na čemu je vaš izvjestitelj vrlo naporno radio. Drugi korak bi bio da se komisija bavi načinima za poboljšanje, daljnje poboljšanje pravnog okvira za OLAF i to čim nova uredba stupi na snagu. Tu bi procjenu, reviziju e, trebalo temeljiti na radu e, europskog tužitelja javnog i njegovo mišljenje će komisija uzeti na znanje. Dakle, to bi bilo ključne konzultacije sa parlamentom i sa vijećem i došlo bi do međuinstitucionalnog razmjene stajališta. Nadam se da će parlament moći poduprijeti taj pristup koji je u interesu svih zainteresiranih strana i europskih institucija. U suprotnom, vjerujem da ćemo se izložiti opasnosti da umjesto toga da dođe do trenutnog usvajanja ove uredbe i znatnih poboljšanja u pravnom okviru za funkcioniranje olaf da ćemo i dalje nastaviti samo raditi i raditi na toj reformi što bi moglo trajati ne samo 7 već 10 ili 12 godina. Dakle, to je opasnost s kojom smo trenutno suočeni. Hvala povjerenče Šemeta i na kraju e, dvije minute kolegica Gresle. Hvala na svim ovim doprinosima. E, htio bih samo, e, htjela bih samo ja nešto reći. Dakle, ako sada e, usvojimo ove predloge amandmana, e, vijeće ima onda tri mjeseca da se time bavi. Ako se slaže s time, e, ne, onda ćemo kasnije imati ponovno postupak mirenja i onda ćemo sjesti zajedno i razmisliti što ćemo činiti dalje. Onda moramo nekako uvjeriti vijeće i ja u to vjerujem i zahvaljujem se gospodinu, gospodinu Gunsingu jer E, neki su me, e, dva predsjedništva su me uvjeravala da ćemo ipak uspjeti u našim naporima, iako smo, nismo uvijek u to uvjereni. E, znači ovo je zapravo jedna satirična situacija. Imamo situaciju kao i prije glasovanja 2008. kada smo E, sastavljali izvještaj, što sve nismo čuli od komisije da je to sve nemoguće što smo mi napisali i postavili kao prijedlog. Bilo je strašno jer je komisija u dve i pol godine zaledila cijeli dosje i nije bilo uopće moguće dalje raditi, a sada odjednom se više ne smatra e, nemogućim e, da se ta stvar ipak odvije dalje. Znači, zapravo smo e, posljednje dvije godine radili nečemu što sada imamo mogućnost učiniti i isprobati. I zapravo neće sve to nestati u gomili papira. Doista bih se vesela kada bi kolege e, sudjelovali u svim ovim e, raspravama e, i u naravno gospodine Šemeta. Znači ove dva koraka. Znači 2006. je komisija e, predložila e, e, da se uspostavi takav jer danas su ga povukli taj prijedlog sada je ponovno vraćen taj prijedlog ali sada je pravi trenutak da se ova cijela priča zaključi na način da s njom možemo dalje živjeti. Zahvaljujem. Hvala kolegice Gresla. Ovime smo završili raspravu. Sutra će se u 11.30 glasovati, a sada rasprava o financijskim interesima Europske unije, uključujući izvještaj gospodina Vona